ja e, sada ponovno otvaram zasjedanje Europskog parlamenta, čija je sjednica bila prekinula 24. studenog. Zapisnici e, su vam na raspolaganju. Imate li možda e, nešto protiv?